Prošli tjedan smo zaprimili tužnu vijest o smrti naše kolege Eduara Ferana. On je izabran u Europski parlament 2014. godine. Bio je voditelj iz islanstva eh, NF-a za francusko izaslanstvo, te je sudjelovao u radu poljoprivrednog odbora, odbora za ruralni razvoj, te je radio u miješanom parlamentarnom odboru za odnose s Turskom. Edvard Ferran nas je napustio nakon bolesti e, oko koje je bio diskretan sve do samog kraja i suočio se s njom sa velikim dostojanstvom. Za njim ostaje njegova supruga te petero male djece. Imao sam prilike prošle godine s njim razgovarati kada smo otišli u Italiju posjetiti e, područja koja su bila pogođena potresima gdje on predstavljao svoj klub zastupnika. Iako ja nisam dijelio njegove ideje, niti njegovu viziju Europe, sjećam se da je vrlo goljivo branio svoje političke stavove. U ime Europskog parlamenta ja sam htio izreći najiskreniju sučut njegove obitelji, njegove supruzi, njegove djeci, te svima onima koji su mu bili bliski tijekom života, i koji danas žale zbog toga što je preminuo. Pozivam vas da mi se pridužite i da održimo jednu minutu šutnje. Hvala vam. Izvolite, gospođo Kenge. Možda da pokušate s drugim mikrofonom. Hvala predsjedniče. Tražim od ovog doma odgovor na pitanje možemo li biti predmetom nečije mržnje samo zbog boje kože. Ako osoba puca sa automobila koji se kriče i pokušava ubiti osobe koje se kreću ulicom i crne su boje kože, je li to normalno? To je ono na što računaju oni koji žele potaknuti mržnju. Ja želim da svi mi u ovom domu damo podršku onima koji su bili žrtve ovakvog napada bez obzira na boju kože. Grazie, onorevole Hvala ono što se dogodilo u mačerati u Italiji je nešto potpuno neprihvatljivo što svi mi trebamo osuditi sa velikom odlučnošću i bez e, ikakvog okljevanja. Zapisnik i usvojeni tekstovi sa sjednice 18.